So may I ask colleagues to take seat? da sjednu. To welcome Daniel Nui. Htio bih postaviti Daniel Nui, predsjednicu nadzornog odbora SBA u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma. Sastali smo zadnji put s vama 26. ožujka za predstavljanje godišnjeg izvješća o SSM-u. A inače, poruka komercijskih prevoditelja, obavještavamo vas da je radno-pravni spor i dalje traje, da je ušao u treći tjedan i da unatoč brojnim ustupcima uprava nije ni pokušala s nama stupiti u kontakt prevoditeljima u nekoliko kabina na ovom sastanku nametnuta je radna obveza i kako bismo pokazali solidarnost, zbog toga što vjerujemo da im je time naučeno pravo na štrajk i da to predstavlja diskriminaciju nekih jezika zastupnika, ostale su kabine učene neće prekidati rad kako je to bilo planirano inače za danas. I sa žaljenjem vas obavještavamo da ćemo prestati sa prevođenjem točno u zakazano vrijeme, a to je 18.30. Hvala vam. Uh, Kasnije ćemo imati i glasanje o paketu o bankarstvu, što je vrlo važan korak naprijed. Trebamo imati jedinstveni pravilnik, a i provod međunarodnih standarda. Moramo poboljšati naš okvir i napraviti korak u što se tiče smanjenja rizika. A to je komponenta koja je bitna i za dovršetak bankovne unije. Ovo je stoga vrlo važan dan. Drago nam je što ste ovdje. Te ću vam sada dati riječ za uvodne primjedbe. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici u parlamentu. Kao i uvijek mi je veliko zadovoljstvo vam se nas obratiti, zaslušati vaša pitanja, vaše zabrinutosti, te raspravljati o e, nadzoru u okviru SBA. U mom uvodu e, govorit ću o ciljanoj reviziji internih modela pod skraćenicom TRIM, o e, stres koje EBA, o kibernetičkom riziku, o Brexitu i o ključnim zakonodavnim dosijejima. Također ću vam dati najnovije informacije što se tiče napretka po pitanju NPL-ova, dakle nenaplativih zajmova. Dosta smo napredovali što se tiče provođenja ciljene revizije internih modela sa otprilike 200 Eh, inspekcija eh, za razvoj 2017-2019. godine na terenu, s čime mislimo eh, procijeniti koliko su prilagođeni interni modeli sa stupa broj 1 unutar banaka. Na sredini tog testa vidimo da je Trim sada već proizveo prve smisne rezultate. Kao prvo s njime promećemo zajedno svačanje među bankama E, i njihovim nadzornicima što se tiče e, onih zahtjeva koje moraju provesti za interne modele i što se tiče nadzornih očekivanja za europodručje kao što smo i na smjernicama našim internetskim stranicama objavili. Kao drugo, zahvaljujući korištenju harmoniziranih alata za metodologiju, TRIM nas omogućava da proizvedemo horizontalne analize što se tiče usporedaba, da vidimo gdje su one sve manjkavosti e, što se tiče ispunjenja regulatornih zahtjeva. Na kraju krajeva, na temelju nalaza u okviru trima, e, krenuli smo sa donošenjem nadzornih odluka sa ciljem da banke na ispravan način i na dosadan način ispunjavaju regulatorne zahtjeve za interne modele. Ne treba niti naglasiti da također pružimo najnovije informacije bankama što se tiče tog projekta TRIM. Također dobro napredujemo po pitanju testova izdrživosti za ovu godinu sa ciljem da nadzornici banke i drugi sudionici na tržištu imaju zajednički analitički okvir kako bi se konstantno mogla uspoređivati otpornost banaka na određene šokove i e, kako bi se kapitalna situacija banaka mogla usvrljati. Usredotočili smo se na e, učinak e, suprotnog scenarija što se tiče rješavanja slovetnog rizika, posebice kreditnog rizika, uključujući sekuratizaciju, tržišni rizik, operativni rizik, uključujući rizike vezan uz ponašanje i tako dalje. Dopustim naglasim da testovi izdrživosti nisu vježba gdje mi dajemo prolazili pad bankama. To je nešto što zajedno sa drugim nadzornim informacijama treba uspostaviti opću regulatornu analizu za pojedine banke. Za 33 banke u europodručju ćemo rezultate objaviti drugog studenog ove godine. Za grčke banke su testovi izdrživosti već provedeni. Proveli smo istu metodologiju, isti pristup, kao i testovi izdrživosti općenito koje EBA provodi, ali to smo proveli pod ubrzanim kalendarom jer eh, znamo da se još treba zaključiti treći program eh, proračunske prilagode za Grčku. Rezultati tih testova izdrživosti sa Grčku ukazuju na to da imamo devet poslovnih eh, bodova što je jednako 15 milijardi eura deprecije za grčke banke. Što se tiče kibernetičkog rizika, jako pozdravljamo različite nacionalne i međunarodne pokušaje da se podigne na svijesti o tome. Sada se šire razmišlja o tome da su banke isto tako e, uključene u digitalizaciju i da razlike u digitalnom razvoju banaka predstavlja značajan rizik za banke. Ima međusobne ovisnosti e, sa vanjskim i internim e, pružiteljima internetskih usluga, imamo povećan kibernetički rizik i raznolikost kibernetičkih vještina. Što se tiče kibernetičkog rizika, na to smo se isto tako dakle, fokusirali. Inzistiramo i dalje na tome da banke trebaju e, kao prioritet završiti taj rizik i da trebaju zadržati tu pažnju, imati odgovarajuće obramene mehanizme Općenito banke svačaju taj rizik te poboljšavaju svoj odgovor na prijetnje koje se javljaju, ali to ne znači da su banke sigurne i imune na napade. Banke i nadzornici trebaju shvatiti da nikad nisu završili s poslom kada se radi o Eh, otpornosti od kibernetičkih rizika. Dopustite mi da sada vam nešto kažem o Brexitu što se tiče trenutnih priprema. Većina banaka koje su pod našim, izravnom kontrolom se sada prilagođavaju na eh, to razdoblje nakon Brexita. Specifično gledano počeli su sa procesom da se prisutstvo u jednom kraljevstvu izmijeni i da dobiju eh, određene dozvole od vlasti jedine kraljevine nakon što je, je provedena odgovarajuća studija za banke koje će se preseliti u europodručje i koje još nisu zatražile takvu dozvolu, vidimo da se vrijeme polako istječe. Dozvole se trebaju predati najkasnije do drugog kvartala 2018. godine kako bi se na vrijeme izdale odgovarajuće licence. Banke koje nisu još predale potpun zahtjev e, koji će biti visoke kvalitete moraju shvatiti da možda neće na vrijeme dobiti licencu prije nego što dođu do Brexita. Nastavit ćemo sa radom e, što se tiče procjena planova banaka, pratit ćemo izbliza njihovu provedbu kako bismo spriječili uspostavlju lažnih poduzeća e, gdje nemamo pravu zaštitu za poslovni sektor. Da sada su samo nekoliko ključnih zakonovnih dosija za bankovnu uniju. Značajno smanjenje rizika je već ostvarano i sada bismo trebali krenuti u pregovore za Europski sustav za zaštitu šednih pologa, krenuti sa operacionalizacijom zajednog, zajedničkog zaštitnog mehanizma za jedinstveni sanacijski mehanizam. Bankovni paket ukazuje na to koliko je e, sam po sebi važno da se taj paket e, zaključuje na vrijeme i drago nam je što je e, u svibnju vijeće usvojilo svoj općenit pristup i sada se veselimo vašem izvješću. Bilo bi važno da iz, tijalozi ubrzo krenu, imajući na umu europske izbore u svibnju sljedeće godine. Što se tiče revizije minimalnih zahtjeva za vlastita sredstva i e, pod kraticom MREL, tu se slažem s onime što je vijeće zaključilo, primjerice da se smjernice MREL-a u Kinu kada se radi o onom uvodnom razdoblju za provedbu tih standarda. S time ćemo moći promijeniti da dođe do vlakog prijelaza između auta prema bell inu Postoji nekoliko aspekata za koje bih rado da se još razjasne u tijalogu, Jedan takav aspekt je mogućnost da se dopusti interni MRL, da se dakle, ne primjenjuje za podružnice unutar bankovne unije, budući da imamo jedinstvenog nadzornika, jedinstven nadzorni mehanizam, ali samo ako dostatne zaštite mjere koje će nam omogućiti da dobro e, nadziramo E, dakle, majku, e, tvrtku majku i tvrtku kćer. To bi se moglo pozitivno odraziti na stvarno gospodarstvo i na profitabilnost bankovnog sustava. Za e, to interno izuzeće za MRL je vrlo važno da imamo u situaciji sanacije banaka jedan dobar protok kapitala. Za reviziju uredbe i direktive o kapitalnim zahtjevima znam da se sad razmatra nekoliko prijedloga gdje se govori o tome da bi se trebalo odmaknuti od standarda iz Bazela. Tu se prije svega radi o e, izmjenama na metodologiju Basila što se tiče e, određenih e, izračuna odnosa. Mislim da bismo trebali ipak zadržati te standarde kako bismo bili usklađeni sa standardima na globalnoj razini. Što se tiče fleksibilnosti za nadzornike, da se postave specifične zahtjeve za banke, tu je važno da nadzornici mogu odlučivati e, o svim e, glavnim aspektima tih e, zahtjeva. I rado bih da se i nadalje harmonizira prudencijalni okvir Europske unije tako što bismo na europskoj razini neke nadzorne aktivnosti regulirali koje su trenutno obuhvaćene nacionalnim zakonodavstvom poput e, fit and proper procjenu. Zatim imamo i međunarodne sanacijske okvire i s time mislim da bismo poboljšali učinkovitog i našeg vlastitog sanacijskog okvira. Trenutno imamo čitav e, niz vrlo složenih trgi koje misle se nastaniti u EU. E, to su prije svega investicijske firme koje će doći ovdje nakon Brexita i stoga predlažem prijedlog komisije s kojim bismo se Eh, osigurali da eh, one eh, sistemski važne investicijske firme koje bi mogle u slučaju poteškoća se jako odraziti, na cjelokupnu situaciju da se smatraju kreditnim institucijama što je slično onoga onome što vrijedi u Jedinom kraljevstvu i u Sjedinjeničkim državama i što će nam spriječiti da dođe do razlike u regulativama. I imat ćemo lakše prekogranične aktivnosti diljem financijskog sektora. Da se sada na kratko još osvrnem na neplative zajmove, to je nešto što je dalje vrlo važna tema za europski bankovni sustav, tu smo također postigli značajan napredak, zahvaljujući radu svih nadzornika i zapravo vidimo da više od 60% ukupnog smanjenja nenaplativih zajmova u proteklih četiri godine smo postigli upravo prošle godine, dakle 2018. godine. Kao što znate, mi e, ćemo adendum e, objaviti zadnji adendum u ožujku gdje ćemo govoriti o tome kako su dionici uključujući industrija reagirali na naše smjernice na platim zajmovima pokušavamo bankama pomoći da se obračunaju sa NPL-ovima u okviru jednog jasnog regulatornog okvira i da konstantno napreduju posebice sada kada su gospodarske okolnosti povoljne. I mi tu pohvaljujemo isto tako i prijedlog komisije što se tiče uvođenja eh, obaveznog prudencijalnog zaštitnog mehanizma kako bismo eh, obuhvatili eh, nove zajmove koje će pasti u tu kategoriju neoplativih zajmova i mi smo usko surađivali na izradi tih prijedloga i dalje razvijamo naše političke mjere što se tiče e, bivših zaliha NPL-ova, a vrlo rado ću još jednom kasnije ove godine razgovarati ponovno s vama o tome i veselim se svim vašim pitanjima na ove teme koje sam navela. Hvala. Hvala. Sada prelazimo na pitanja zastupnika. Prvi zastupnik je gospođe Hvala. Imam dva pitanja, zapravo dvije teme. Jedno što se tiče Eh, onog eh, slučaja LBV-a, dakle Latvijske banke. Znam da to nije u vašoj nadležnosti, ali to je jedno jako problematično pitanje, to pitanje pranja novca. Pa me zanima radite li na nekoj metodologiji s kojom bismo slične takve slučajeve eh, mogli ranije identificirati ako je to moguće. Ako ne, što bi parlament moguće da se situacija promijeni, ako da na kakve bismo pokazatelje trebali baciti pažnju. Primjerice, znate li za još neke kreditne institucije sa velikim brojem klijenata koji nemaju boravište u toj državi ili primjerice koji imaju tamo što ne pologa nemaju uopće boravište u EU. Mislim, to nije možda povezano isključivo sa IDES-om, ali ako imamo široku bazu štenih pologa, možemo li možda Um, to uzeti kao jedan pokazatelj uh, povećanog rizika u Edisu. Druga tema tiče se NPL-ova i mislim da ste i očekivali uh, ovo moje pitanje, uh, jeste već unaprijed godili tu temu za sljedeći sastanak, ali ja ću vas ipak pokušati nešto pitati o tome da se tu radi o, onim postojećim zajmovima koji bi nakon određenog roka mogli postati nenaplativi zajmovi barem da to razjasnimo, možemo kasnije još razgovarati o detaljima, ali mislite li da imajući na umu e, zdravstveno stanje onih banaka koje su pod vašim nadzorom, dakle da bismo trebali što se tiče tih zajmova e, koji nisu obuhvaćeni trenutno prijedlogu komisije, isto tako ponoći neki način da to riješimo, dakle, kada imamo postojeće zajmove koji će nakon određenog datuma postati naplativi zajmovi. Ako imate već neke ideje kako to možemo napraviti, onda bih rado čula, kako, e, onda bih rado čula to. Ali ono prvo pitanje zapravo najvažnije. Hvala. Što se tiče situacije sa Latvijskom bankom, EBLV, i sa mogućnošću da brže interveniramo u takvim slučajima. Mislim da nova direktiva o borbi protiv pranja novca će biti dosta važna u tome zato što do sad nije posuda jasno da nacionalna tijela koja su zadužena za borbu protiv pranja novca mogu s nama izmjenjivati informacije koje moraju izmijeniti kako bi nam to onda omogućilo da budemo brži u našim reakcijama. To pitanje da se dakle omogući e, razmjena povjerljivih informacija, mislim da će se mnogo bolje moći riješiti u novoj direktivi o borbi protiv novca. Bilo bi mi draže da je to uredba zapravo, a ne direktiva, zato što se direktiva može e, penjeti u 19 različitih načina u zakonodavstvu države članice ne možemo biti točno sigurni u to da će ona doista ispuniti sve svoje ciljeve. Jesmo li svjesni banaka čiji značajan dio aktivnosti se tiče e, klijenata koji nemaju boravište u toj zemlji. Pa da, mi znamo jako detaljno sve poslovne modele banaka za koje smo zaduženi e, kao nadzornici. U Latviji, posebice kao što ste to ispomenuli, se sada radi na tome, to rade tamo tijela vlasti, ministarstvo financija, nadzorno tijelo, tijelo za boj protiv e, pranja novca. Oni su na tome kako bi se pominuli da te aktivnosti sa klijentima koji nemaju tamo boravište da se smanje u značajnoj mjeri. I to je već jedan dobar korak. No, doista na ono to tome mi nismo zaduženi za pranje novca. Mi možemo djelovati samo na temelju informacija koje zaprimimo od strane nacionalnih tijela koja se bave borbom protiv pranja novca, a ta tijela nam ne prenose uvijek informacije, između ostalog i zbog e, toga što se tu primjenjuje profesionalna tajna, što još nije riješeno. No, mi smo jako pažljivi, pokušavamo kada više nemamo nikakvu nadležnost uvjeriti naše kolege u to da je važno da budu aktivni po tim pitanjima, da dobiju informacije koje su im i same potrebne, da e, naprave inspekcije na terenu za one banke za koje se sumnja da su u takvoj situaciji, ne nužno da one same peru novac, već da nisu možda dovoljno dobre kod internih kontrola, čim bi se moglo spriječiti da se nešto zloupotrebljava za pranje novca obveza je i banke da ima dovoljno dobre interne kontrole kako bi se spriječilo da se e, ona ne koristi za pranje novca. Tu dakle nam preostaje još dosta posla, to je očito kako e, bismo imali u budućnosti bolju situaciju u Europi što se toga tiče. Kada govorimo o zalihama NPL-ova, kao prvo bih insistirala na tome da ovaj posao kojeg smo već objavili da sada donosi prve plodove. 2014. godine smo krenuli sa otprilike jednim biljunom eura vrijednosti NPL-ova, a do kraja 2018. godine smo to sveli na 670 milijardi. To je i dalje previše, slažem se, ali kada znamo da smo sa jednog biljuna se spustili na taj iznos, onda mislim da je to vrlo dobar rezultat. I sada imamo 4,9% kao rezultat toga, a spustili smo to sa više od 7%. No, naravno da je to konstatirano u određenim bankama, u određenim dijelovima bankarskog sustava što e, čini situaciju još težom. Mi vjerujemo da ćemo u određenom trenutku imati te zalihe e, novih priljeva zajmova koje će se morati e, obračunavati na jednak način jer teško je opravdati da se sa sličnim rizicima različito ponašamo samo zbog toga što su neki zajmovi stariji i samo prema datumu kada su dani, moramo naći dobro težu između toga budemo ambiciozni, ali realistični. Možemo biti ambiciozni kada se radi o malom problemu, nekom problemu koji ima neki normalan razmjer, ali moramo isto tako ostati takvi kada imamo jedan poveći problem. I do smo u to da ćemo moći izdati nekakvu vrstu priopćenja, da to što kažemo u kojem smjeru se krećemo, koje su opcije, to treba učiniti bolje prije nego kasnije i da to bankama bude jasno. Sada vjerojatno imamo više pristup e, banka po banka, ali imamo e, određene zaštitne mehanizme ipak e, određene zaštitne elemente koji nam dopuštaju da i dalje ambiciozno i realistično radimo po pitanju toga što smo, već odlučili napraviti. Hvala Prevanč Beres. Hvala. Hvala vam na svim ovim pojašnjenjima. Ja bih se vratila na pitanje ove banke u Latviji, ablv Već smo nekoliko puta o tome razgovarali. Od kad su Amerikanci otkrili eh, kakvom skandalu se zapravo radi. I sa Središnjom bankom ste radili na tome da se ispravi BRD, što je već e, jedan prvi korak. No, ipak, postoji ta ideja da bi se trebala svojiti jedna agencija koja bi nacionalnim tijelima vlasti e, koje su zadužene za borbu protiv e, pranja novca omogućile da rade na učinkoviti način. Odmah dakle se onda javlja onaj poznati problem, da to je kakva je kvaliteta borbe protiv pranja novca u različitim državama. Ali ipak zanima me jeste li uspjeli tu napredovati Mislim, znam da to nije u vašem mandatu, ali budući da je to jedan vrlo važan element i za vaš mandat, kako biste dobro mogli ispuniti sam mandat, onda mi zanima kako gledate na to, na tu šansu da se možda nekako razvije ta ideja, bilo unutar Europske komisije, bilo unutar vijeća. I moje drugo pitanje povezano je sa upravljanjem sa bankarskim strukturama. U vašem području, ali i u svim drugim područjima, niti ugovori, niti prva razina europskog zakonodavstva ne određuje kako bi trebala biti struktura upravljanja nad bankama i eh, a priori svo zakonodavstvo koje mi stavljamo, eh, usvajamo i stavljamo na snagu, osim ako se radi o doista toksičnim eh, strukturama, o strukturama koje su makrotirale, dopuštaju da Europa živi u toj raznolikosti i zbog toga ako neka banka ima nekakvu strukturu, neke zadruge primjerice, ne znači da nije u skladu sa europskim zakonodavstvom. A vidjeli smo to kada smo radili na SSM-u, da se trebamo suglasiti oko smjernica i da bi moglo u nekim zadrugama doći do problema i da bi tu mogli imati dosta složenu situaciju. Zato što ako dovedemo pitanje tu strukturu upravljanja, za velike strukture koje rade na tom principu zadruge ili da onda ispustimo sve te banke iz SSM-a, to je bio tvrd orah. Možda bismo trebali imati jedan jedinstveni model za upravljanje i onda bi se primjenjivalo zakonodavstvo na jedinstven model, ali je li to cilj europskog zakonodavstva i je li to nešto što je cilj vašeg mandata? In, uh, English to Odgovorit uh, ću na engleskom. Kako bi mi svi razumjeli? Kao prvo, što se tiče zakonodavstva o borbi protiv pranja novca i organizacije toga. Mislim, spomenuli ste Latviju. Latvija je mala država s malim nadzornim tijelom koje se bavi istovremeno i sa borbom protiv pranja novca. Imaju mali broj osoblja. Bliski su velikom susjedu, ali zbog globalizacije se taj rizik javlja posuda. I mislim da bismo mi u Europi trebali zajedno odraditi ovakav osjetljiv posao. Jedna organizacija poput organizacija rada SSM-a gdje postoji jedna institucija koja je u središtu, bilo da je to središte Frankfurt ili neki grad neko državi nema veze i da onda oko toga imamo nacionalna tijela vlasti koja surađuju sva zajedno kako bi se bolje obavio posao, koje izmjenjuju svoju ekspertizu, e, koja provode prekogranične inspekcije, tako dalje, tako dalje. To mislim da bi bio uspješniji model, zasigurno. Ali to treba povezati i sa snažnom sa snažnim propisima, ne sa direktivama, jer se direktive e, pretakaju u nacionalno zakonodavstvu na 19 stražih načina i to neće riješiti to pitanje i stoga mi je žao što ćemo sada imati opet jednu novu direktivu umjesto jedne nove uredbe e, koja bi nam omogućila da na jedinstven način svugdje provedemo tu europsku perspektivu nacionalna zakonodavstva. Sigurna sam da ćemo na kraju situacija biti takva zato što ti problemi nisu nestali i doći će do novih kriza poput ove. I mislim da je to po meni jedino smisleno rješenje. Što se tiče upravljanja bankovnim strukturama, kao prvo želim reći da ne želim u svijet sa manje raznolikosti. Ja mislim da ako imamo dobro primjeno zakonodavstvo, ako se taj zakonodavni rad dobro bavi, mislim to će biti isto tako direktiva, ali u, bilo, u, toj direktivi imamo minimalnu harmonizaciju i opet ćemo dobro imati 19 e, različitih načina provedbe i raznolikost je svakako jedno od naših temeljnih načela, ali to nije ona pozitivna raznolikost koju mi želimo pronaći u više menadžmentu ili u članovima e, nadzornih uprava, e, odbora. Što se tiče banaka, bilo da su banke koje su kao zadruge ili neke druge strukture, bilo sam iznenađena zbog onoga što ste rekli. A i zbog onoga što kad kad same banke nama kažu. Zato što to uopće nije tako. Mi i tu volimo raznolikost, volimo imati različite vrste banaka, volimo imati male, srednje, velike banke, velike banke. I ja sam u potpunosti uvjerena u to da su smjernice od EBE, vezano to kako se provode propisi za SSM, nešto što sam u potpunosti omogućiti upravo tu raznolikost. Ja sam zaprimila dopise od eh, europskih udruženja banaka, od nacionalnih udruženja banaka, od svakakvih vrsta banaka koje su upravo iznijeli tu ideju i već na samom početkom sastanka smo rekli da, da, to funkcionira. I te banke nisu zapravo dobro shvatile sve mogućnosti koje proizlaze iz teksta. To nam ovisi o tome kako to provodimo, ćemo li zadržati tu otvorenost ili ne i onda nam, ovisno o tome se može promijeniti situacija, ali za sad nisam svjesna niti jednog pravog problema bilo gdje. gdje tražimo više nezavisnosti primjerice i da onda nismo uspjeli to riješiti ili primjerice broj sati koji je na raspolaganju ljudima koji obavljaju taj posao kad imaju velik broj sastanaka i tako dalje. Iskreno rečeno, evo, kad imate jedan konkretan primjer, onda ću vrlo rado o tome porazgovarati s vama, pokušat ćemo pronaći rješenje, ali ja sam dosta sigurna da onda u tom slučaju možemo svakako i naći rješenje, jer zapravo nemamo niti jedan slučaj gdje to sada nije, trenutno nije tako. Uh, Hvala lijepa, gospodin e, signor Presidente. E, Hvala lijepa. Dobar dan, gospođo Nui. Hvala vam, uvijek je lijepo što vas ovdje vidimo, što ste prihvatili doći pred europske zakonodavce. Čak i ako dolazim iz izborno jedinice u Španjolskoj, govorit ću vam francuski kako bi imao izravnu komunikaciju s vama. I dosta sam loš na engleskom, a osim toga to će biti uskoro jezik koji neće biti jezik zajednice. To će se dogoditi za nekoliko mjeseca, pa ću tako onda se rađe poslužiti francuskim. Tri pitanja za vas, gospođo. Govorim na francuskom ne samo zato što ću spomenuti Banko Populare, već zbog toga što sam e, zastupnik u Europskom parlamentu. Prije godinu dana je došlo do intervencije za Banko Populare. I ima tu nekoliko zaključaka koje trebamo iz toga proizvesti, a mene zanima sljedeće. Zar ne mislite da financijski sustav bez jednog e, tijela koje će pružiti pomoć kao zadnja instanca e, ne može funkcionirati? i e, izbjeći da moramo prodati neku banku preko noći, e, da dakle to umjesto toga napravimo na dobar način. I za to jednom tijelu poput našeg treba određena likvidnost. A tu se onda javljaju problemi s likvidnošću jer se e, jednom kada se to tijelo malo sanira, onda može to tijelo bolje, ta banka bolje prodati. Drugo pitanje. Vi ste vrlo dobro kao i uvijek obavili vaš rad, vi ste nas došli izvijestiti o tome što ste pravili i tako dalje, ali ipak je dosta neugodno znati da su Amerikanci bili ti koji su razotkrili ovaj kontroverzni slučaj Latvijske banke. Zar nećemo nikad shvatiti da ne možemo imati jedinstvenu valutu koja će imati kredibiliteta u svijetu ako ne možemo postići više Europe. Ta ideja da ćemo se osloniti na na inspekcije međunarodnih tijela je katastrofalna, što vam kažem. Dakle, mene zanima kada ćemo malo ozbiljnije shvatiti to da trebamo imati euro koji neće bankrutirati, gdje nećemo morati otkupljivati e, neke organizacije svaki mjesec nanovo stvarati povjerenje u tu valutu. I na kraju, s pravom ste uzeli u obzir i e, to da ste detaljno analizirali Deutsche Bank, Societe General. Imali ste dvije minute, sada ste u trećoj minuti. Jako dobro, ali mene zanima što nam jamči da aktiva iz trećeg sektora bude e, uvijek uzeta pravilno u obzir ili za me drugačije rečeno jeste li spremni kotizaciju i kategorije izmijeniti kako bismo bolje imali, više imali povjerenja u testu izdrživosti za banke? Hvala vam. Hvala, odgovorit ću vam na francuskom. Budući ste govorili mojim matrim jezikom. Kada govorite o ovome, onda, mislim, obično su nadzornici oni koji koji smatraju da to nije dobro, ne zastupnici. Banko popularne već je prošlo godinu dana i trebali e, imati nekog zakonodavca kao zadnju, zadnji korak e, pružna pomoći. Pa mogu reći da imamo zakonodavni okvir, naime donesena je odluka i to je napravio upravo ovaj parlament da se više ne vrši bailout, dakle spašavanje banaka na taj način, nego da postoji sanacija i onaj proces bailina gdje onda ulagači e, snose gubitke, dakle oni koji su u dobrim vremenima imali koristi od tih ulaganja. Mislim da je rasprava zapravo po tom pitanju završena, osim ako se zakon ne promijeni. I osobno smatram da je pronađeno dobro rješenje, zato što smo vidjeli u određenom broju država da je bilo jako skupo spasiti banke, to je bilo skupo za porezne obveznike i to nije nešto što možemo ponovno poduzeti vrlo je lako. Što se tiče Malte, Latvije i toga da su Amerikanci ti koji ukazuju na probleme i da se na njih može gledati kao na nekoga tko nas otkriva naše probleme, to naravno eh, je za nas eh, vrlo neugodno. Ja vam mogu reći da sam ja za europsko nadzorno tijelo i kada se radi o riziku povezanim uz pranje novca i što se tiče aktive sa teče razine, dakle oni koji se valoriziraju sa različitim modelima, koji se prije svega tiču nekih operacija na tržištu. Tu naravno sve to izbliza pratimo. Vidimo kako zadaju procjene, procjene tih aktiva i to možemo vidjeti nakon svake inspekcije. Uvijek tu ima nešto za ispraviti što se tiče određivanja vrijednosti te aktive. Također procjenjujemo i koliko su e, doista dobri modeli s kojima dobivamo te valorizacije. To ono što se tiče kontrola na terenu, ali isto tako i kad se radi o kontrole na udaljenosti, onda je to i dalje jedan važan sastavni dio našeg stupa broj 2, dakle našeg donošenja odluke da tražimo dakle više kapitala, više likvidnosti ili bolje upravljanje ili nešto drugo. Što se tiče najvećih banaka, vi ste spomenuli jednu banku koja je globalno sistemski važna banka. I to smo dva puta već spomenuli toj banci jer je ona vrlo složena. Vidimo da se aktiva te banke valorizira sa jako složenim modelima, to je još dodatni element za složenost te banke, a isto tako je onda i sanacija naravno kompliciranija. I zbog toga se, zbog tog druga elementa onda traži e, veća kapitalna zaliha. U okviru našeg nadzora mogu reći da je to sada sve završeno, da smo imali sve elemente Bazelski odbor će iznijeti isto tako svoje preporuke kako bi se revidirala ta aktiva na tržištu i žao mi je što trenutno u europskim tekstovima se na to gleda kao na jednu dodatnu informaciju e, nadzornika, što mi u našem žargonu zovemo reporting, dakle izvješćivanje. Mislim da treba u potpunosti imati na umu te preporuke bazarskog odbora, kako što se tiče nadzora, tako što se tiče procjene aktive i onih zahtjeva koji se tiču vlastitih sredstava. Znam da je to u ovom parlamentu jako važno i stoga očekujem da će doći do danih razvoja. Hvala. Sven Ja bih ponovno načao onu temu financijskog kriminala u okviru naše bankovne unije. I molim vas da onoliko koliko možete malo više elaborirati, objasnite što ste na tome radili od našeg zadnjeg sastanka i razmjene mišljenja. A drugo, Zanima nas što ste učinili još e, osim onog što je poznato u javnosti, što ste još učinili u vezi Pilatus banke u Malti, ali znamo da je i Sata banka isto tako nju se izravno optužuje za prevaru potrošača, klijenata, pa nas zanima Malta je vrlo malo mjesta ima mali otok, mala država, mali grad, ima samo 28 država. I sad što je, mi smo tu vidjeli probleme sa Nimea bankom, pa Pilatus bankom, sad vidimo da je Sata banka problematična, pa onda me zanima da li ste već e, razmišljali da provjerite i preostale banke na Malti zbog toga što je tu postoji rizik financijskih zločina. Dakle, ono o čemu vi govorite, to nije direktno u mojoj pravnoj nadležnosti, ali ja sam surađivala izravno s kolegama u Latviji i Malti kako bih osigurala da u cijelosti shvate svoju odgovornost u tim pitanjima, jer e, tu postoji naravno rizik da se to ponovi za jedinstveni nadzorni mehanizam i to su male države prema tome Mm, ako nas e, pitaju, mi, mi sami nudimo zapravo, ne moraju nas ni pitati pomoć, ali to je sve što možemo mi učiniti. Jer, e, vidite, većina tih banaka, dobro ne u slučaju Latvijske banke, ali većina ovih drugih banaka su male banke. To su manje bitne institucije koje mi sami ne nadziremo izravno. A čak i kad nadziremo banke, onda je vrlo teško poduzimati nekakve aktivnosti zbog glede boniteta tih banaka. Jer prava bilo koja mjera ili konkretna konkretan korak koji bi se e, poduzeo zbog sumnje ili sličnog na novca, može ići samo preko nacionalnih institucija i njihovih nadležnih tijela za suzbijanje pranja novca a većina tih banaka je dovoljno mala a da ne pobudi pažnju nadzornika. One su inače likvidne, one su dobro stoje sa kapitalom i ako bi sada te banke trebali tu procijeniti, nekako evaluirati, oni bi na čini slučajeva zapravo imali jako dobre ocjene. Znači što je nama preostalo? Da koristimo drugi stup, E, da onda razmišljamo o tome što je njihov model poslovanja takav da zapravo jako puno rade sa nerezidentnim klijentima, pa da iz toga tu krenemo možda ispitivati i gledati. Ali ne možemo baš puno mi manipulativnog prostora, jer naš drugi stup je samo mali dodatak na ono što dolazi iz e, zapravo legislative prvog stupa, prve razine. A osim toga, nacionalni zakoni u njihovim državama omogućavaju takvo poslovanje. I sad ako mi ne možemo, dakle, tu preko njih ništa činiti. Jer napokon, ako je njihov zadnja instanca e, sudska u njihovoj zemlji nešto odlučila, mi ne možemo preko nje djelovati, A što se ostalog tiče, možemo povući recimo sporazume, e, ali to je ona zadnja kazna, ali samo na temelju informacija koje nam daju nacionalna tijela vlasti i nacionalne institucije za borbu protiv pranja novca. Dakle, da budemo na čisto, mi zapravo mi nemamo baš previše mogućnosti alatke i niti nadležnosti da tu izravno djelujemo. Matt Hvala. Mene zanima pitanje ovih loših kredita. To pogotovo u vezi odgovora koje ste dali na moja pisana pitanja, na tomu vam zahvaljujem. Upravo koristim tu priliku sad. I sad molim da još jedan puta razmislite o onom pozivu koji vam je Odbor za financijerskog parlamenta uputio u vezi ovih loših kredita i osobito u vezi činjenice da su banke u Irskoj zapravo možda loše i zastupljene u Europskoj središnjoj banci i generalno nije zapravo objektivna slika kakvo je stanje sa tim kreditima koji se ne vraćaju. Možda bi vi mogli to malo elaborirati jer u svom odgovoru ste rekli da vlasnici banaka trebaju sami donijeti odluku i nanovo klasificirati te kredite koji su uglavnom hipotekarni krediti, a ne vraćaju se i na taj način to sami razriješiti i onda izaći s tim pred e, Europsku središnju banku inače za ponovno financiranje nakon što eventualno amortiziraju i otpišu te loše kredite, mogu raspisati sami obveznice i pregledati svoje stanje kapitala. Pa me sad zanima da li će, da li razmišljate o tome da će Europska središnja banka zbog e, ovakve citave situacije, zbog revizije postojećih e, pravnih akata poduzeti neke daljnje mjere u zaštiti klijenata, odnosno potrošača konkretno. Znam, znam za tu mogućnost da mi je ponuđeno da odem u Irsku i tamo govorim pred Irskim parlamentarnim odborom za financije. Ali to je bio jedan poziv relativno kratkoročan, da tako kažemo, tako da nisam zapravo stigla doći, jer to je bilo negdje u svibnju, ne znam točno, ali mislim da je to bilo u svibnju, ja sam bila u Grčkoj na putovanju, jednostavno je došlo pre, prekratak je rok bio. A onda sam i bila također imala druge obaveze u panelu za regrutiranje naših kadrova, tako da nisam se mogla osloboditi. Ali po mom mišljenju Mislim da su kolege koji su bili iz nadzornog odbora Europskog u Irskoj bili apsolutno u stanju da, dakle, iz našeg e, zapravo nadzornog mehanizma Europskog koji su onda bili u Irskoj da su oni to u cijelosti mogli onda sve isprotumačiti s njima raspraviti. E, tako da moj doprinos je bio minimalan, ali oni su imali i, predstavnike e, EBE, dakle nadzornog tijela za bankarski posao i iz odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma. Ali vidite, ja ni tu nemam nikakvih pravnih ovlasti da se bilo kako središnja banka zapravo umješava u to pitanje tih loših kredita. A mislim da Irska središnja banka je izravno kao nacionalna institucija tu prva nadležna da to kontrolira i tu na, taj način vrši zaštitu potrošača s obzirom da, odnosno klijeneta i građana. Ali svakako se trebaju svi putevi ispitati kako bi se mogli kategorizirati ili pre, rekvalificirati e, loši krediti. A tako da se osobno mislim da ove podijeljene hipoteke koje, koliko ja znam, koje su stvorene u Irskoj i na koje druge banke iz drugih država gledaju kao na jednu vrst modela, mislim da je taj model zapravo dobar i da će on dati adekvatne rješenja. To znači postoji jedan dio koji je praktički kreiran prema mjeri kako je potrebno. Dakle, on je točno određen, dakle otplata kredita ide, recimo e, u onoj visini u kojoj domaćinstvo, to je po mjeri skrojeno za domaćinstvo kome je dodjeljen taj kredit. Tako da bi oni zaista taj prvi dio mogli održivo otplaćivati. I omogućava dakle da se tu doista i vraća i onda kao kolateral, kao sigurnost za cijeli kredit se onako je ovako koristi obično pošto su hipotekarni dotrčna nekretnina koja je kupljena. Ali drugi dio kredita je recimo otpisan od strane banke ili se stavlja na let i čeka se da se prvi dio otplati u cijelosti. Na taj način zapravo saniraju i spašavaju se od onih kompletno mrtvih, loših kredita koji bi se morali u protivnom cijeli otpisati i amortizirati. I mislim da je to zapravo jedno dobro rješenje koje je Irska smislila. A mogli bi zapravo izvući svi pouke iz toga. Jer to samo pokazuje da banke moraju biti oprezne prema kreditima koje odobravaju moraju osigurati, moraju dakle provjeriti sva osiguranja za te kredite i zapravo provesti jednu vrlo pažljivu ako hoćemo provjeru i evaluaciju da ne bi došli u onakvu situaciju kao što je psujerske banke dospjeli, odnosno da ne bi izazvali krizu kao u Americi. Hvala gospodin Makovej. Hvala lijepo. Ja sam samo čekao da stavite slušalice. Na temelju jedne nedavno objavljene studije koju je dala u nalog e, ovaj odbor, gledali smo šta se događa sa kreditima na drugoj i trećoj razini koji su pod nadzorom. Vidjeli smo da je u pitanju 3,4 3,5 skoro bilijuna eura, na to toliko se otprilike svode e, svi ti krediti koji su upitni njihovo vraćanje. Uglavnom su vezani za njemačke i francuske banke. Međutim, stres testovi su ove godine prvi puta trebali evaluirati tu aktivu ali jako je teško dakle onda opće procijeniti takva imovinu koja se sastoji od nelikvidnih, nelikvidnu imovinu. Metoda koja se koristila da bi se to procijenilo, to su zapravo interni modeli koji su velike banke razvili. Kako bi mogli sve te različite dijelove imovine koje nisu likvidne sredstva procijenili. I sad nas zanima kako vi, kako vi i kako naš jedinstveni nadzorni mehanizam evropski reagirate na to. Kako vi kontrolirate metodu koja se primjenjuje, modele koji se koriste i kako zapravo postupate prema onim slabostima internih modela kod te procjene, jer očito ta procjena nije uvijek bila uspjela. I da li onda provjeravate i naknadno održivost modela? Hvala. Prvo, da vam kažem dakle da ta imovina sa razine tri, treće razine pa čak i druge razine uglavnom sada nakon krize i nakon smanjenja rizičnog kapitala u bankama da su to uglavnom proizvodi koji su potrebni velikim korporacijama za razne stvari, za razne vrste razvoja, za izvoz, koje šta. To nisu zapravo nikakvi imovina koja koja je odsjuđanja na propast tečaja i ostalo, nego bi zapravo se volilo da voljelo bi se i zakonodavci bi čak volili da se banke nastave s tim baviti i u takve proizvode, u takvu imovinu investirati, jer to je potrebno naravno da se financira općenito ekonomski tok i ekonomija. Koncentrirane su dakle takve investicije naravno u velikim bankama, ali kad kad smo iznenađeni da čak i banke srednje veličine imaju po mom mišljenju čak i veći udio u takvoj vrsti imovine nego što bi im to čovjek, što bi čovjek očekivao ili što bi možda pristajalo ili što bi bilo možda razumno da imaju. Doista. Dio je stres testa kojeg mi provodimo da se i to provjeri, ali da budemo na čisto. Mi nismo ti koji su zaduženi za stres testove to uglavnom priprema odbor za sistemske rizike evropski, njihov glavni odbor, a mi ne glasujemo tim članovima niti o tome što će raditi, to zapravo EBA, Evropska Europsko tijelo za nadzor banaka odlučuje. Oni izglasavaju ljude u taj odbor i oni su za to de facto nadležni. Tako da mi se u to ne petljamo i nismo zbog toga ni u sukobu interesa. A što se tiče kapaciteta da se procjeni e, vrijednost imovine koja nije likvidna, nisu likvidna sredstva i internih modela metodologije koja se koristi, mogu vam samo potvrditi da smo mi tu dosta složni i jaki jer mi tu objedinjujemo naše snage sa jedinstvenim nadzornim mehanizmom da se vrše prekogranične inspekcije i to sve češće i sve više tako da bi se modeli banak, tako da su modeli banaka za procjenu evaluaciju dakle imovine s druge i treće razine su pod nadzorom. a na kraju, ako želite da budemo još aktivniji i da još bolje reguliramo ove trgovinske aktivnosti banaka, onda molim uzmite samo ono što je Bazelski odbor sve zaključio i rekao, stavite to na stol i prvo se pobrinite da to bude dobro implementirano, onda eventualno možemo na to dodavati ili revidirati. Hvala. Barbara Kapel. Hvala. Lijepo da ste opet s nama, gospođo Nui. A mene zanima nešto što ste vi na samom početku prezentirali, a to je stres test za početak 2018. i situacija grčkih banaka. I jer vidimo da su njih rezultati tih stresova prvi objavljeni, a drugih banaka te kasnije. Rezultati nisu baš bili jako zadovoljavajući za sistemski relevantne banke. One su imali zapravo problema i imali su jednu prosječnu smanjenje vrijednosti od 9 e, burzovnih bodova, 9% na burzi, što bi u novcima bilo više od 15 milijardi e, eura. A to je, mislimo da je bilo e, da su dakle najloši rezultate do sada polučili imali su smanjenje kapitala svog temeljnog od većeg od 1,3%. Dakle, rezultati nisu bili bajni, ali na kraju priče se cijeli grčki bankarski sustav pokazao ipak dovoljno rezilijentnim, jer smo vidjeli da im nije potrebna dodatna dokapitalizacija. Ali smo vidjeli da je loših kredita manje nego u Italiji. Pa nas sad zanima kako sada, nakon što su stres testovi provedeni, kako točno procjenjujete njihovu situaciju. Jer, e, mislim, prema grčkim medijima ima tu raznih situacija, jer imamo recimo banku Kčerku iz Bugarskoj, jedne pire i banke iz e, Makedonije i sad vidimo da se za tu bugarsku banku Kčerku, to poštanska banka recimo, zanima i ako bi se to objedinilo, onda bi te dvije banke, dakle ova banka kćerka Grčke Pire banke u Bugarskoj, ako se objedini sa Bugarskom poštanskom bankom, postali zapravo najveća bugarska banka. Ali pitanje onda šta je sa ovim svim groznim, e, lošim kreditima i pitanje šta će biti dalje sa dokapitalizacijom, odnosno kako će po vašoj procjeni bi izgledala ta fuzija i ta buduća banka? Hvala vam na pitanju. Koliko sam ja shvatila, vi ste razmišljali o 9% smanjenja CT1 u onom najgorem mogućem scenariju za banku Pirej i da je općenito bilo da to nije bilo dobro za Pirejsku banku. Rekla bih da su doista grčke banke relativno dobro prošle na stres testu, dakle osim tog c 1 u lošem scenariju. Jer mislim da su, mi smo očekivali čak i gore. Dobro, oni imaju naravno velikih rizika glede ovih loših e, kredita i to s time smo računali, ali ne do onih razmjera koji bi učinio nužnom jednu posebnu dokapitalizaciju nakon stres testa. I osobno mislim da je to uspjeh, a ne problem. Osim toga, mogu samo kazati da mi nadziremo i dalje to stanje i pitanje šta se događa sa bankom, Pirejskom bankom i njezinim tvrtkama kćerima. A što se mislim da su napori koje je grčka vlada poduzela, koje su grčke vlade poduzele, kao što je i cijeli nadzor nad grčkim financijskim i ekonomskim sustavom koji je sve ti napori koji su uloženi, da su počeli urađati plodovima. Jer vidite, ja sam bila u Grčkoj nedugo nakon što je stres test proveden i mislim mogli smo ih samo ohrabriti da nastave tim putem kojim su krenuli jer I gledajte, oni doista smanjuju svoj omjer izloženosti prem, s obzirom na ove loše i kredite koji se ne vraćaju u odnosu na neke banke, sami ste spomenuli Italiju. Fulmio Martušela, izvolite. Sì, velocemente Hvala, evo veoma brzo nekoliko pitanja imam za vas. Bez da uzmemo u obzir nenaplative zajmove, koje druge rizike, odnosno čimbenike rizita vidite u europskom bankovnom sektoru? Smatrate li da je dovršavanje Europske bankovne unije dobra ideja? Neke banke iako ne sve, a u Italiji sve banke, čak i najmanje, koriste sustav RRFS, no drugdje je situacija drugčija. Neke banke koriste taj sustav, a neke ne. Mislite li doista da ćemo uspjeti uvesti isti sustav za sve? Njemački ekonomski institut napravio je reviziju stope rasta E, za Njemačku i njihova predviđanja su da će stopa rasta biti manja, ne 2,6 nego čak 1,7%, dok predviđaju da će različiti čimbenici rizika rasti. Mislite li da će se njemačke banke naći u nepovoljnijoj situaciji? I moje posljednje pitanje, možete možete li nas e, uvjeriti da do kraja svoga mandata nećete početi raditi za francuske banke? Mogu vam odmah odgovoriti, ja neću raditi za francuske banke. E, dakle, kad je riječ o deontološkim pravilima Europske središnje banke, francuskih banaka, koga god hoćete, mislim da je to potpuno jasno. Osim toga, moja starostna dob je takva da ja ne tražim novu karijeru, novi položaj nakon ovoga. Možda ću se početi brinuti za svoju majku ili ne za neke druge obiteljske obveze. U svakom slučaju ne znam uopće što bih drugo mogla činiti. Ja jesam aktivna, možda ću raditi nešto drugo osim što ću se brinuti eto za svoje unuke i sinove ali u svakom slučaju neću raditi za francuske banke. a neću raditi niti za druge banke u sklopu SSM-a, dakle jedinstvenog nadzornog mehanizma. Kad je riječ o rizicima. Smatram da je profitabilnost veliki rizik za europske banke. Dakle, mnoge banke ne zarađuju trošak svoga kapitala, a to je dugoročno neodrživo. Banke moraju biti profitabilne srednjoročno i naravno dugoročno Sada smo u desetoj godini nakon eh, financijske, nakon izbijanja financijske krize i sada je dobro vrijeme da možemo ocijeniti gospodarsko stanje. Kada je riječ o bankovnoj uniji, da, svakako trebamo dovršiti bankovnu uniju i početi je provoditi često citiram predmet Banco Popolare iz Italije koja je bila pod nadzorom SSM-a i e, banka e, je e, dakle pod nadzorom SRM-a ukinuta, odnosno zatvorena. dakle, pardon, riječ je o Portugalskoj e, banci. E, u svakom slučaju, zbog e, SSM-a kod mnogih drugih banaka došlo je do velikog smanjenja rizika. Naravno, nikad ne možemo imati praznu stranicu papira i reći da niti u jednoj od 19 zemalja u ovome trenutku nema nikakvog rizika. Dakle, to se nikada neće dogoditi, no važno je da dođe do smanjenja rizika, to je dobar temelj za početak onoga što radimo za uvođenje sustava osiguranja, suosiguranja i to što je to prije moguće. Uistinu u nekim zemljama, u nekim bankama, u nekim zemljama koriste se eh, IRFS 9, eh, u nekim slučaju, drugim eh, se ne koriste ti standardi. Možemo li mi na to utjecati? Ne, mi nadziremo banke koje koriste svoje nacionalne računovodstvene standarde, neke druge koje koriste međunarodne računovodstvene standarde i nastojimo u svakom slučaju dobiti što je moguće sličniju sliku, odnosno sličnije uvjete na bazi kojih ih ocjenjujemo. Hvala vam lijepo, gospodin Fernandez. Hvala vam, želim vas pozdraviti. Imam za vas tri pitanja. Sva tri odnose se na EDIS, na schemu jamstava. Komisija je predložila čitav niz uvjeta za budući EDIS, a u proteklim mjesecima i ovdje i u vijeću se razgovara o tome da će se uskoro glasovati o bankovnom paketu. Mene zanima e, smatrate li da su nam potrebni ti dodatni uvjeti ili ne? Kao drugo, sve što znamo vezano uz europsku schemu za osiguranje depozita, odnosno EDIS, jest da će EDIS imati nadzornu ulogu. Hoće li se ta uloga proširiti ako se utvrdi da je potrebno pokriti određena osiguranja depozita i hoće li ta ustanova biti dostatna e, da provede nadzornu ulogu vezano uz osiguranje depozita. I moje posljednje pitanje također vezano uz osiguranje depozita. Prema sadašnjim uvjetima, ako banka ne izvrši neku, neki uvjet, ako ne ispuni neki uvjet, hoćete li je vi onda moći isključiti iz mehanizma za restrukturiranje i sanaciju banaka? Dakle, hoćete li morati prisiliti upravu te banke da ispuni uvjete kako bi bili obuhvaćeni fondom ili možete spriječiti eh, da dođu do sredstava iz fonda za sanaciju banaka? Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Kada je riječ o mogućim uvjetima za EDIS, dakle ti uvjeti moraju se ex ante precizno definirati, moraju se moći objektivno verificirati, moraju moći biti realno ostvarivi i naravno moraju biti povezani sa sustavom osiguranja i su osiguranja u svakom slučaju na taj način želimo izbjeći da dođe do prevelike odgode primjene EDIS-a. Što se tiče kvalitativnih uvjeta, oni su nedavno e, sastavljeni. Kada je riječ o napretku za koji smatramo da je potrebno ostvariti u odnosu na EDIS, kao prvo moramo e, definirati mikrobonitetne uvjete. Znamo da tu imamo vrlo fragmentiranu situaciju e, koja se razlikuje u pojedinim e, zemljama. Zatim moramo vidjeti kakva će situacija biti s bankama i investicijskim društvima koja će se preseliti iz Londona. Moramo uskladiti nadzorne ovlasti E, vezano uz poboljšanje učinkovitosti zakonskog okvira i slično. Zatim treba osigurati da odgovarajući e, režim za e, osiguranja funkcionira na odgovarajući način Dakle, u ovome trenutku imamo veliku izloženost rizicima e, za koje je nadzor e, u rukama nadzornih tijela, a da uopće ne spominjemo te e, prekogranične situacije. Dakle, smatramo da je važno da dođe do napretka u ovim područjima. Neka od ovih područja zahtijevaju dodatna sredstva, neka druga područja su uglavnom kvalitativne naravi. Ako dođe do tog napretka, tada će se moći ostvariti i napredak vezano uz naš plan eh, podjele rizika. Što se tiče nadzorne uloge Edisa, naravno ne možemo imati nekoliko nadzornih tijela čije će se ovlasti međusobno preklapati. E, također raspravljalo se o ovlastima europskog nadzornog tijela za bankarstvo činilo se da e, EBA ima velike ovlasti e, vezano uz zakonodavstvo treće razine e, dok mi imamo ovlasti za e, zakonodavstvo druge razine koje mi trebamo provoditi u svakom slučaju riječ je o bliskoj suradnji između nadzornih tijela i EDISA, odnosno scheme za osiguranje depozita, koja najbolje može odrediti što je to sve što treba učiniti, a da pritom ostanemo učinkoviti, da se međusobno ne preklapamo. Hoćemo li moći isključiti banke? E, mislim da ne, ali o tome naravno moraju odlučiti su zakonodavci. Po mom mišljenju nacionalne e, tijela, odnosno mehanizmi za osiguranje depozita će morati o tome e, zajednički odlučiti, moraju odlučiti što su e, značajne institucije, E, znamo zapravo o čemu se radi, koje su jake, a koje slabe strane pojedinih institucija. Međutim, naravno, e, parlament će između ostalih o tome odlučivati. To nećemo odlučivati. Mi, mi nemamo ovlasti za takvo što. I sigurno nećemo moći isključiti e, banke već će riječ biti o tome da se pobrinemo da kad je potrebna dokapitalizacija da do toga doista i dođe i to putem tog novog sustava u kojem bi e, stvari trebale biti spremne kako bi Edis mogao profunkcionirati. malo kasnimo, pa molim kolege da se drže do najviše dve minute za pitanja. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Meni je drago što imamo ovu razmjenu gledišta s vama danas. Dvije točke o kojima bih razgovarati s vama. E, prvo što se tiče kibernetičkih prijetnji. Sve više i više banke, ali financijske institucije općenito, su žrtve brojnih e, kibernetičkih napada. Te banke i različite institucije uspostavljaju sada sustave za zaštitu protiv toga. Mene zanima kako SSM radi sa bankama u okviru svakodnevnog rada vršenja nadzora da se smanji taj rizik. I zanima me jeste li e, izradili već neke posebne smjernice za banke što se tiče upravo te teme. Te na kraju smatrate li da su banke koje se bave fintechom ranjivije od ostalih banaka. Zadnje pitanje koje se tiče e, krize sa državnim dugom u Europi. Pokazalo se da se niti jedna aktiva ne može smatrati e, nečime što potom slično rizika. Danas Europske banke imaju velike količine e, državnog duga što može dovesti do problema sa stabilnošću. Europska komisija je iznijela zakonodavni prijedlog za to što se tiče vrijednosnih papira za državne obveznice i čini se da neke države članice da dosta nerado prihvaćaju taj prijedlog da imaju zadrške. I stoga me zanima što vi mislite o tome. Hvala. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Ako mi dopustite odgovorit ću na engleskom, osim ako me zamolite to ne učinim kako bi me svi bolje shvatili. So, uh, uh, Dakle, kada je riječ o opasnosti od kibernetičkih napada, u istinu to je nešto što je iznimno važno za sve gospodarske subjekte, a osobito za banke. koje odabiru informatičku tehnologiju koja mora biti E, povjerljiva, čvrsta i štititi podatke, osobito u svjetlu sve većeg broja kibernetičkih napada. Kad je riječ o nadzoru informacijske tehnologije koja se bavi izbjegavanjem kibernetičkih napada i rizika, e, tu koristimo nekoliko alata za takve nadzore imamo smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz 2017. koje su po mom mišljenju iznimno dobre, a pokazuju kolika je važna uloga EBE e u ovakvim regulatornim pitanjima. Trenutačno provodimo te smjernice, osobito u odnosi na e, korištenje pohranjivanja podataka u oblacima, takozvani cloudovima. E, također radimo inspekcije na terenu. dakle zajednički e, inspekcijski timovi idu u misije gdje se usredotočavaju na upravljanje informatičkim sustavima sigurnosti, informatičkih sustava, outsourcing, kibernetičku sigurnost i slična pitanja. Na temelju određenih prioriteta za nadzor provodimo i horizontalne i tehničke revizije pojedinih tema. 2015. tema je bila kibernetička sigurnost, 2016. outsourcing računalstva u oblaku eh, i tako dalje. Koristimo se također eh, dodatnim izvorima informacija. Prošle godine uspostavili smo obvezno izvješćivanje o kibernetičkim izgredima trenutačno iskušavamo mogućnost korištenja komercijalno dostupnih kibernetičkih podataka e, o odnosno informacija o kibernetičkoj izloženosti banaka u svakom slučaju znamo da moramo biti oprezni svakako nismo još došli do kraja e, svih mjera koje trebamo provesti. Kao što sam na početku rekla, nikad ne možemo biti sigurni da radimo dovoljno, pa ćemo nastaviti raditi mnogo. Kada je riječ o takozvanom SBIZ-u, pozdravljamo izvješće radne skupine e, koja se bavila vidljivošću e, takvih vrijednosnica utemeljenih na e, državnim obveznicama. U svakom slučaju smatramo da se tu ide u dobrom smjeru i mi pružamo potporu inicijativi komisije. Hvala vam lijepa. Gospodin Franculica, izvolite. Gospođo predsjednice, moram vam reći da se slažem s vama. Potreban nam je čisto europski pristup što se tiče pranja novca. Revizija zakonodavstva za borbu protiv pranja novca mogla bi dovesti do toga da to neće biti dovoljno kako bismo zajamčili harmonizirani, e, harmoniziranu globalnu suradnju na tu temu, a znamo da se tu radi o nekim potencijalnim ali i financijskim aspektima. Treba poboljšati razmjenu informacija među nadzornim tijelima, onima koji su zaduženi za pranje novca. Gospođo predsjednice, vi znate da imamo petu direktivu o borbi protiv pranja novca kojeg smo 19. travnja u Europskom parlamentu usvojili i da tu postoje pravno ograničenja što se tiče povjerljivosti zbog kojih je do, sada došlo do e, neomogućavanja razmjena informacija između nadležnih tijela. Nacionalno nadležno tijelo, a i SB bi zajedno sa trebali sada sklopiti sporazum što se tiče praktičnih e, elemenata razmjene informacija. Mene zanima e, koje je trenutno stanje s time. Kao drugo, Uzopće činjenicu da razmjena povjerljivih informacija, kako to predviđa peta direktiva o borbi protiv pranja novca, ne znači da nadležna tijela za borbu protiv pranja novca će pravovremeno uspjeti izmijeniti sve e, relevantne informacije sa europskim nadzornikom, smatra me kako vi gledate na to, postoje neka, neke mogućnosti da se još poboljša taj okvir i ta razmjena informacija? Hvala. Merci euh, pour votre question. Si vous me... Hvala na pitanju. Ako mi dopustite, odgovorit ću vam na engleskom. Je li to u redu ili bi vam draže bilo na francuskom? Bilo bi mi draže na francuskom. U redu, odgovorit ću na francuskom, nema problema. Pokušavam pronaći euh, dobru kombinaciju euh, pomoću koje će me što veći broj ljudi razumjeti. Smatram li da peta direktiva uklanja one postojeće prethodne nemogućnosti da se razmjenjuju povjer informacije, ide li se s tim u pravom smjeru, mogu reći da zasigurno da, ali ipak treba reći da je to direktiva, to nije uredba. Ona će se prenijeti u 19 eh, država najvjerojatnije na drugačiji način, vjerojatno na jako različit način i onda će i za to isto tako biti potrebno određeno vrijeme. Dakle, ne znam točno koji rok je za to predviđen, ali mislim da će imaju 18 mjeseci, jednu godinu dana, može i više za e, pretočavanje u nacionalno zakonodavstvu što znači da ćemo još neko vrijeme morati živjeti sa onim starim propisima prema kojima neke države prema svom nacionalnom pravu imaju pravo razmijevati informacije s nama, a druge to ne mogu. I za mene e, bi poboljšanje moglo biti to da se kao prvo usvoji europska uredba, a ne direktiva o tome. Druga mogućnost sada kada već znamo da ćemo imati direktivu je ta da Europska komisija koja povjerava kako se e, može pretočiti ta direktiva nacionalnog zdravstvo, da ona pripazi na to da e, se dakle poštuje duh samog teksta, da tu ne dođe do e, nekakvih razmaka i što se tiče broja stručnjaka, ekspertize osoba, e, tu trebamo na tome raditi da sve države članice imaju otprilike jednak nivo. Evo, spomenuli smo Latviju, to je mala država sa nadzornim tijelom, sa malim brojem zaposlenika, i sigurna sam da oni će nešto mogu. No, nisu e, opremljeni sa svim instrumentima koji su im potrebni da se suoče sa aktivnostima pranja novca. Te aktivnosti su globalne naravi i kako bi ih se pravovremeno uspjeli to, za to treba veliko znanje, velika ekspertiza. To možemo napraviti zajedno na europskoj razini. Dakle, da poput SSM-a imamo e, neku takvu strukturu na europskoj razini e, sa mogućnošću suradnje država u tome, mislim da bi to bilo najbolje i mislim da ćemo to imati jednog dana. Gospodin Kircos. Uh, Zahvaljujem predsjedatelju. Dva pitanja bih postavio. Na temelju podataka kojima raspolažemo, grčke banke sada imaju bolje rezultate, slažem se sa ocjenom gospođe Nui i banke su prošle takozvani stres test. Međutim, jedno pitanje kod analitičara izaziva zabrinutost, a to je činjenica da mnogo vlastitoga kapitala zapravo se odnosi na neplaćeni porez, odnosno na činjenicu da imaju odgodu plaćanja poreza u narednim godinama. Brine li vas to, gospođo Nui? Ja ne kritiziram eh, ovakvu odluku, to je bila odluka vlade, pa čak i moja oporbena stranka glasovala je za tu odluku. No je li to dobro za stabilnost banaka ili time samo kupujemo vrijeme e, pa će nam ti problemi iskočiti od nekuda u budućnosti. Drugo pitanje tiče se dražbi imovine koje su e, veoma učestale u Grčkoj, to su teške ali potrebne stvari. Kada je riječ o nekretninama koje prodaju banke 80 do 90 posto tih nekretnina kupuju te iste banke jer zapravo nema drugih kupaca. Je li vas to zabrinjava? To su možda stručna pitanja, ali su za nas važna. Hvala vam lijepa na e, vašem pitanju. Pa ovo prvo pitanje nije osobito stručno ovdje. riječ o kvaliteti kapitala i sposobnosti kapitala da apsorbira gubitke da li mi se sviđa da se u kapital banaka uračunavaju e, odgode plaćanja poreza? Pa ne, meni se to ne sviđa. E, uskoro će se ti odgođeni porezi tretirati drugčije, to je zakonodavstvo koje sad polako stupa na snagu. Međutim, grčke banke nisu jedine koje te e, odgode plaćanja poreza koriste na ovaj način. To rade i neke druge banke. Kada je riječ o dražbama imovine, doista mislim da su one važne, osobito za velike nekretnine, veoma vrijedne nekretnine, jer postoji čitav niz mm, onih koji pozajmljuju novac i ne vraćaju ga i to su veliki subjekti na tržištu e, smatraju da ne trebaju sami otplaćivati svoje zajmove. No, ako vide svoju imovinu na popisu za dražbu, onda se probude, razgovaraju s bankama i nastoje ipak otplatiti svoje zajmove kad kad se ti zajmovi moraju e, restrukturirati, ali ih se onda ipak otplaćuju. Je li to problem ako banke same kupuju tu imovinu, te nekretnine? Da, naravno to jest problem. E, također e, imamo i e, tu e, zapljenjenu imovinu gdje ako je riječ o takvoj imovini onda banku ne uzimamo u obzir za stup 2. Naravno sve ovisi o tome o kakvoj je zapljenjenoj imovini riječ. Neka od te imovine ima vrijednost, ima tržišnu vrijednost, pa onda ima smisla da banke drže tu imovinu neko vrijeme kako ne bi sve išlo na tržište u, istom trenu. Međutim, ako je riječ samo o zemljištu, um, dakle prije nego što se to zemljište iskoristi za izgradnju novih nekretnina, uh, proći će dosta vremena i vrijednost takve imovine, takvog zemljišta nije velika. Hvala vam lijepa, hvala vam na ovom saslušanju. Sljedeće će biti 20. studenog ove godine. Mi ćemo sada napraviti petominutnu stanku, a onda krećemo s glasovanjem. Hvala. Let's, start session. I Krenemo, sada sa glasanjem, samo kratko imamo prepoliko koordinatora i odluka što se tiče imenovanja, uspostava EMF-a, socijaldemokrati, snažanje fiskalne odgovornosti, sedmoročni proračun, to je za EPP, europski pružitelj usluga crowdfundinga, ECR-a, marketing financijskih usluga ALDE, zatim izloženost ALDE, olakšanje prekograničnog prikupljanja fondova ALDE, zatim još jedan takav dosje za ALDE, minimalna pokrivnost gubitka, to je EPPSND, kreditne usluge, EPPSND, kooperativno oporezivanje značajnih digitalnih tvrtki, EPP, zatim jedan dosje za SND u digitalizaciji, e, prekogranična naplata, EPP, prijedlog za direktivu vijeća s kojom se izmjenjuje jedna druga direktiva vezano uz taj Lugano, tu je EPP sa SND-om, e, državne obveznice, isto tako zajedno, e, održivo financiranje zeleni, objavljivanje za održivo financiranje, tu imamo e, socijaldemokrate, pravilo o kojem se olakšavaju financijske i druge informacije za određene kaznene prekršaje, to je CR, zaštita osoba koji prijavljuju kršenje e, zakonodavstva Evropske unije, to je GUE, e, zatim jedan dosje za SND, zatim jedan za ALDE, jedan za EPP, godišnje izvješće o financijskim aktivnostima EIB-a, to je za NF, godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja zeleni, zatim e, politika oporezivanja za GUE, diferencirano mišljenje za socijaldemokrate, stanje u stanu Unije, EPP, to je obavezno, moramo to učiniti, zatim zakonodavni propisi, to je za predsjedništvo, imali smo čitav niz rasprava o gospodarskom upravljanju, saslušanje sa ministrom financije 12. E, srpnja, zatim strukturni dijalog sa povjerenikom Katajnenom je još pred nama. Pojašnjenje da je potrebno glasanje za novog upravitelja i zamjenika upravitelja EFSE. Rekli smo da ćemo imati određene e, slotove za vršenje nadzora, e, što Zatim studija za reviziju, tu nema primjedbi, studija za o predstavkama, tu nema prigovora. Usuglasili smo se oko jednog kalendara i razgovarali smo o e, pitanjima sradnje skupine za bankovni nadzor. Onda sada možemo praviti test za glasanje. Otvaram glasanje za test. still see a lot of people that should put voting i dalje nekoliko glasova nedostaje, ako smo smi ovdje. Molim da svi glasaju. svi e, glasačke kartice? Da, u redu. Onda možemo zaključiti test. I sada krećemo sa prvim izvješćem do izvješća Gunara Hrkmarka Yes, SRMR report. Da, izveće o SR-u i MR-u. Krenut ćemo sa 31. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se 32. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 33 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 34 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 35 za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 Alternativni kompromis amandman A, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim moramo krenuti stranicu. Kompromis C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D, za,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 Pobjedit ćemo, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. 28 za, 28 protiv, jedan glas uzdržan, jednako, jednak broj glasova, dakle odbija se. 7, za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 7, 4, te 3, koliko svačam to, o tome glasam skupno. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 175. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 176. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Traži li se provjera? Ne. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbija se. 179 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Pa onda prelazimo na 180. amandman. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 181 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 13. amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 182 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 14. za, protiv,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 8 protiv, 11 glasa suzdržanih. Čestitke i sada glasamo o odluci da uđemo u interinstitucijske pregovore, Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje o tome. Još jedan kolega treba glasati. Dakle, glasanje je sada završeno. 39 za, 8 protiv, 10 suzdržanih. Dakle, krenut ćemo sa interinstitucijskim pregovorima nakon što ćemo to najaviti na plenarnoj sjednici. Izvisno, onda možemo prijeći na drugo izvješće Gunara Hekmarka, BRRD, amandman 69 za, protiv suzdržani usvaja se, 71 za, ne, 70. se ne razmatra. 71. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. za, protiv, provjera 83. amandmana. Otvaram glasanje. Vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. 94. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 84. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 85. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 86. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se 100. amandman, za, protiv, suzdržani, odbija se 101. Za, protiv, suzdržani, odbija se 102. Za, protiv, suzdržani, odbija se 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv. Provjera 115. amandmana, otvaram glasanje. The vote is closed.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 protiv suzdržani odbija se. 170 amandman za, protiv suzdržani odbija se. 171 za, protiv suzdržani odbija se. 172 za, protiv suzdržani odbija se. 173 za, protiv suzdržani odbija se. 174 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis C sa osnovnim amandmanom ne, to jest usmeni amandman koji je za, protiv, sužani usvaja se. 176 za, 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 Mogli bismo glasati možda skupno do 181. amandmana, ako se slažete da. Dakle, skupno 188 do 181, koji je za, protiv, suđeni odbija se. 182. amandman za, protiv. Provjerit ćemo, otvaram glasanje. The vote is closed. Is reject. Glasanje je završeno, odbija se. 183. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 183. amandman. tajem glasanje. Vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. Dakle, 184. amandman. Tko je za? A ne, to su identični amandmani. Dakle, zapravo je sljedeći 185. amandman. 183. i zatim... Dakle, glasamo 185. amandmanu za, protiv, sudržani, odbija se. 186 za, protiv, sudržani, usvaja se. 187 za, protiv. Provjerit ćemo 187. amandman, utajem glasanje. The Glasanje je završeno. Usvaja se. 188 za, protiv, sudržani odbija se. Provjera za 188. amandman. U redu otvaram glasanje, iako je dosta jasno. So, Glasanje je završeno. Dakle, molim vas, e, tražite provjeru samo kada je to pomalo potrebno radi vremena. Ali naravno svaki put kad neko zatraži ja ću to dopustiti. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se 190 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Alternativni kompromis E za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis E. Traži se provjera glasanja o alternativnom kompromisu E. Otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. 38 eh, protiv, 18 za. Odbija se. Kompromis E. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Za kompromis E u redu, ali jasno je, otvaram glasanje. Da, točno. Doista apeliram na vas eh, da tražite provjeru samo kad je to potrebno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis F, Kompromis F, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G i morate tu dosta stranica prevrtiti, to je na 31. stranici otprilike, kod mene je to na 31. stranici, dakle kompromis G, tko je za, jeste li spremni, kompromis G je za, protiv suzdržani usvaja se kompromis H, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 413. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis I. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 485. na stranici 44. stranici otprilike, barim kod mene. Dakle, 485. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, Mislim da se jasno odvija, ali ako želite možemo provjeriti. Da, provjera u redu. Otvaram glasanje za 20. amandman. The vote is closed. Zatvaram glasanje, odbija se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 505. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 508. za, protiv, provjera 508. amandmana, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se sa jednim glasom e, više za većinu. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 547. Eh, Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 548 za. Protiv suzdržani odbija se. 549 za. Protiv suzdržani odbija se. 550 za. Protiv suzdržani odbija se. 551 za. Protiv suzdržani odbija se. 564. amandman za. Protiv suzdržani odbija se. 565 za protiv suzdržani odbija se. 566 za protiv suzdržani odbija se. 567 za protiv suzdržani odbija se. Malo kasnije. 568 za protiv suzdržani odbija se. 569 za protiv suzdržani odbija se. 570 za protiv služeni odbija se, 571 za protiv služeni odbija se, 572 za protiv služeni odbija se, 573 za protiv. Mislim da se odbija, ali ne dižete dovoljno ruke pa ćemo provjeriti taj amandman otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada ćemo glasati skupno od 574. amandmana do 577. amandmana. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasanje. Vote Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 29 za, protiv, sudržani usvaja se. 578 za, protiv, suženi, odbija se. Kompromis M za, protiv, suženi, usvaja se. 30. amandman za, protiv, suženi, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, vi ste za, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv sudržani odbija se. Prvi amandman za, protiv sudržani usvaja se. 2 za, protiv sudržani usvaja se. 37, 36 za, protiv sudržani odbija se. 38 za, protiv sudržani odbija se. 39 za, protiv sudržani odbija se. 40 za, protiv sudržani odbija se. 3 za, protiv sudržani usvaja se. 42 za protiv suzdržani odbija se, 41 za protiv suzdržani odbija se, 43 za protiv suzdržani odbija se, četvrti amandman za protiv suzdržani usvaja se. Amandmani 44 i 5 sa osnovnim amandmanom koji predlaže izvjestitelj za protiv suzdržani usvaja se. 45 za protiv suzdržani odbija se. 46 za protiv suzdržani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 protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za protiv sudržani odbija se, 57 za protiv sudržani odbija se, 58 za protiv suzdržani odbija se, 59 za protiv sudržani odbija se, 60 i 61 za protiv suzdržani odbija se, 62 za protiv sudržani odbija se, 63 za protiv sudržani odbija se, 64 za protiv suzdržani odbija se 65 za protiv suzdržani odbija se 66 za protiv suzdržani odbija se 67 za protiv suzdržani odbija se 68 za protiv suzdržani odbija se glasanje o prijedlogu komisije u izmjenom obliku Pomenično glasanje otvaram glasanje Excuse me You want to check this, the Ispričavam se, tražite provjeru 68. amandmana. A, zato što je EPP bio za. A, da, da, s pravom tražite tu provjeru. Dakle, 68. amandman, traži se provjera. Otvaram glasanje, 68. amandman. The vote Glasanje je završeno. Usvaja se. Hvala vam. Mislio sam da je EPP protiv. Sada glasamo o prijedlogu komisije u izmijenjenom obliku, pomenično glasanje. Otvaram glasanje. The closed. Glasanje je završeno. 38 za, 14 protiv, 5 suzdržanih. Onda možemo sada glasati o odluci da stupimo u eh, trijaloge. Glasanje je otvoreno. Pojmenično glasanje. Glasanje je završeno. 37 za, 14 protiv, 6 glasa suzdržana. Čestitke. Mislim da ovo zaslužuje pljesak. Zahvaljujemo izvjestitelju, izvjestimo sjeni, svim savjetnicima, tajništu e, na odlično obavljenom poslu. Hvala vam lijepa. Uh, A sada prelazimo na izvješće Simon. I to počinjemo sa dosijom o CRD-u izuzeti subjekti financijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi, naknade i tako dalje. Jeste gotovi, možemo početi. Dakle, počinjemo sa kompromisom K za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis KA za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 103 po imeničnim glasovanjem otvoreno. Evo. Još imamo neke kolege, čekamo. Dakle, zatvoreno. Usvaja se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 65 i 166 i 167 za, protiv suzdržani usvaja se. 14 za, protiv suzdržani usvaja se. 168 za, protiv suzdržani usvaja se. 169 za, protiv suzdržani odbija se. 170 za, protiv suzdržani odbija se. 171, molim imeničnom glasovanjem otvoreno. Zaključeno za glasanje. Usvaja se. Zatim idemo sa 29 naprema 28. Knap većina. 1.70. Pardon, poimenešno. 1.72 još uvijek poimenično glasanje otvoreno je. 1.72. Zatvoreno. Usvaja se. 30 za, 28 protiv, 0 suzdržanih. 1, 7, 3 za, protiv, provjeravam 1, 73, otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Je 74 za, protiv, Mislim da je većina to, ali da provjerimo. 1.74 provjeravamo glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Kompromis A. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 1.88 za u bloku zajedno 1.88 i 1.89 za protiv moramo provjeriti mislim da je odbijen ali idemo provjeriti zatvoreno glasanje odbija se 31 protiv 27 zatim 1.90 za protiv suzdržani provjera Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 31 naprema 27. Zatim kompromis N. Za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis MI. Za protiv suzdržani usvaja se. Amantman 1.99. Za protiv suzdržani odbija se. Kompromis N. Za protiv suzdržani usvaja se. Amantman 208 pojedinačnim glasovanjem. Izvolite. Zatvoreno. Usvaja se. 31 za, 27 protiv. Amantman 18 pojedinačnim glasovanjem otvoreno. Zatvoren. Odbija se. Sada amantman 211 za, protiv, suzdržani, provjera 211, izvolite. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 2.10 za, protiv, Mislim da je opet ista većina, ali provjera, provjera. Glasanje je otvoreno za 2 i 10. Zatvoreno. Odbija se. 29 za, 27 za, 29 protiv, 1 ozdržani. 2, 12 za, protiv, provjera, 2, 12. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 31 za, 20, protiv 27 za. Dakle, sad kompromis O. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis EA. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis FA. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis X za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H, ali Zatim prelazimo na kompromis H, kao što smo rekli, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 327, za, protiv, suzdržani, odbija se. 328 odbija se, 329 za protiv suzdržani odbija se, kompromis P za protiv suzdržani usvaja se, kompromis J za protiv suzdržani usvaja se. Usmeni amandman za, protiv, pučani su protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 337 za, protiv, suzdržani usvaja se. Ovaj, dakle, kompromis B za, protiv, suzdržan usvaja se. Amandman 388 za, protiv, provjera 338. 338 provjera, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis BA za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis BB za protiv suzdržani. Dakle, kompromis BB moramo provjeriti još jedan puta. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Moramo proći. Amantman 34 za. Protiv. Moram provjeriti, ali molim, pokažite ruke. 34 za. Dakle, molim glasajte za amandman 34. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36, tam se ne glasa, 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis ZC za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis CB za, protiv, provjera cb Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Dakle, ne, ne jednako, 29 naprema 29, znači moramo o amandmanu 37 glasati za, protiv, provjera 37. amandmana, pokažite ruke. Dakle, amandman 37. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 41 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 42 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 43 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 44 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis CA za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 379 ne, to je dio ukupnog kompromisa. Sad trebamo glasati za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Q, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 45. Amandman. Otvoreno je glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. 46 za, protiv. Provjeravamo 46 glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. 47 za, protiv, provjeravamo 47. otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Zatim amantman 4, 21 za, protiv, suzdržano, odbija se. Kompromis SA za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 4, 25 za, protiv, suzdržani, odbija se amandman 427 za protiv suzdržani odbija se, amandman 48 za protiv suzdržani odbija se, 49 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 51 pojedinačnim glasovanjem otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 53 za, protiv, Provjera 53. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 54. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Za. 5, 5, 5. Možete glasati, molim. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 55 za, protiv, provjeravamo 55. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 56. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. za, protiv, Provjeravamo 58. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se amandman 59. Za. Pedeset devet za, protiv, suzdržani, odbija se sada glasanje o komisijenom prijedlogu kako je dopunjen i izmijenjen. poimenično glasanje otvoreno Glasanje je zatvoreno. 44 za, 5 suzdržanih, 5 protiv, 8 suzdržanih, 5 protiv glasanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora i to poimeničnim glasanjem koje je otvoreno. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. 47 glasova za, 9 protiv, 2 suzdržana. Dakle, odluka je usvojena, čestitamo izvjestitelju, ali pričekat ćemo sa pljeskom do ovog konačnog usvajanja CR2. Počinjemo s tim, imamo kompromis Aha dakle za protiv suzdržano usvojeno, amandman 2.30 za protiv suzdržano usvojeno, 2.31 za protiv suzdržano usvojeno, 2.34 za protiv sa Molim vas, bolje mi pokažete ruke da provjerimo, ovo ne mogu isprepraviti. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 28 protiv, 25 za, dakle odbija se. Sada kompromis A. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada budući da je kompromis F e, usvojen, idemo izravno na kompromis Z. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis K. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis G. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 303. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 304. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis MB. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada prelazimo na usmeni e, amandman uz članak 14. samog izvjestitelja za protiv suzdržani usvaja. Zatim amandman 311 za protiv suzdržani odbija se. 312 za protiv suzdržani usvaja se. 41 pardon ako to pada, onda 313 za protiv suzdržani usvaja se. 314 za protiv, provjeravamo 3.14. E, glasanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 316 tko je za? 316 tko je za? Protiv? Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Nisam vidio vaše ruke. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se kompromis CG tko je za, protiv suzdržani, usvaja se amandman 325 tko je za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis A i tko je za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis A j tko je za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis A k tko je za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis A l tko je za, protiv suzdržani, usvaja se kompromis AM, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 447, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 448, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 449, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis ZB, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AN, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis TA, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis B tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 53 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis TD. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis T. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. TF. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 554 tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis CB čini se da je ovdje greška dakle kompromis CB tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis CC sa usmenim amandmanom Molim vas da se usredotočite. CC sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis CD. Tko je za? oprostite, sa usmenim amandmanom FDD-a tko je za protiv suzdržani odbija se bez usmenog amandmana tko je za protiv suzdržani usvaja se Kompromis C tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis CF tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis CH tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis CI tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis, prosti amandman 594 tko je za protiv suzdržani odbija se. Kompromis CJ tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 65 Usvaja se kompromis C, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis C, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 599, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis C, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis C5, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis e, TG, tko je za protiv suzdržani. Usvaja se Amandman 629. Mnogo stranica morate prelistati. Ne, oprostite, moramo glasovati prvo za kompromis AA, tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AB, tko je za protiv suzdržani usvaja se, amandman ne, taj se ne razmatra, kompromis SR, tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AC tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AD tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AE tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AF tko je za protiv suzdržani usvaja se, S e, tko je za protiv suzdržani usvaja se, T e, za protiv suzdržani usvaja se, amandman 720 odbija se, kompromis D tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis U tko je za protiv suzdržani usvaja se, amandman 731 do 733 skupno glasujemo tko je za protiv suzdržani odbija se, kompromis V za protiv suzdržani usvaja se, kompromis duplove za protiv suzdržani usvaja se, kompromis X za protiv suzdržani usvaja usvaja se. Idemo na kompromis E za protiv suzdržani usvaja se, kompromis I za protiv suzdržani usvaja se, kompromis H za protiv suzdržani usvaja se, kompromis L usvaja se, kompromis M za protiv suzdržani usvaja se, kompromis N za protiv suzdržani usvaja se, amandman 935 eh, za protiv suzdržani odbija se kompromis C za protiv suzdržani usvaja se kompromis ZA za protiv suzdržani usvaja se kompromis AR za protiv suzdržani usvaja se eh, kompromis eh, Q za protiv Amandman 148 poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. odbija se 30 protiv 25. Kompromis Q koji je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis MC koji je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis MD koji je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis ZC koji je za suzdržani usvaja se, kompromis AO koji je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis MA za protiv suzdržani usvaja se, AP za protiv suzdržani usvaja se. Oprostite, kompromis AP imamo usmeni amandman. Ispričavam se, ne vidim to na glasačkoj listi. Dakle, AP uz usmeni amandman. Žao mi je, ne znam zašto to ne piše ovdje. Znaju li klubovi za to? Izvjestitelj? Znate li za usmeni amandman? Uz kompromis AP. Da, došao je kasno. Izvjestitelj za to ne zna, ja to nemam u glasačkom popisu, dakle... Dakle, protivimo se usmenom amandmanu, glasujemo bez usmenog amandmana. E, za protiv suzdržani usvaja se kompromis TH za protiv suzdržani usvaja se kompromis AQ za protiv suzdržani usvaja se za zatim 1068 e, usvaja se, AG za protiv suzdržani usvaja se, Y za protiv suzdržani usvaja se, R za protiv suzdržani usvaja se, CQ za protiv suzdržani usvaja se, amandman 1088 za protiv suzdržani odbija se, kompromis O za protiv suzdržani usvaja se, amandman 1092 i 93. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 180 i e, tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis P za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 196. E, tko je za, protiv, Provjerit ćemo, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Još uvijek čekamo neke da glasuju. Glasovanje se zatvara. Odbija se 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 199. i 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 201. Tko je za protiv suzdržani odbija se. 202 tko je za protiv suzdržani usvaja se. 204 tko je za protiv suzdržani usvaja se. 205 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 30 protiv 26. Amandman 206 koji je za, protiv suzdržani usvaja se 208, tko je za protiv suzdržani odbija se 13, tko je za protiv suzdržani usvaja se 209, tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo 209, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se 210 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 tko je za, protiv, su, 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 tko je za, protiv, provjerit ćemo 227, otvaram glasovanje. 227, zatvaram glasovanje, odbija se. glasovanje o prijedlogu komisije, kako smo ga izmijenili i nadopunili, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 45 za, 4 protiv, 7 suzdržanih. Dakle, glasovanje e, da se pokrenu međuinstitucionalni pregovori, e, poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 48 za, 7 protiv, 1 suzdržani. Čestitam izvjestitelju, izvjestitelju u sjeni i e, savjetniku e, tajništva. Htio bih vam čestitati svima jer ovo je bilo veoma složeno glasanje, teško, ali i iznimno važno. Drago mi je što sada imamo stajalište našeg odbora i siguran sam da ćemo uspjeti uskoro početi sa trijalogom nedugo nakon najave na plenarnoj sjednici što je važan signal o našoj odlučnosti da zaključimo ovaj paket prije kraja godine. Još jednom čestitam izvjestiteljima i svima koji su pridonijeli ovakvom rezultatu. Idemo sada na sljedeću temu. Molim da mi netko doda glasački popis. Ovo je izvješće gospodina Zilea. Amandman 41. Tko je za, protiv, suzdržani? EPP je za. Provjerit ćemo. Amandman 41. jedan. Zatvaram glasovanje. Mogu li zamoliti moj klub da mi da glasački popis? Usvaja se. Dajte mi samo trenutak, molim vas. Hvala. Amandman 42. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, 43 se ne usvaja. Idemo na alternativni kompromis A sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? E, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Moramo onda glasovati o alternativnom kompromisu bez usmenog amandmana. Ehm, usvaja se. Idemo na amandman 52. Tko je za? Protiv? Otvaram glasovanje amandmanu 52. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje neriješeno, dakle isti broj glasova odbija se. Amandman 53, tko je za, protiv, ponovno ćemo provjeriti amandman 53, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 55 tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis B tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis C tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo kompromis C otvaram glasovanje ne, ne, usvaja se, ne treba provjeravati. Amandman 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za protiv suzdržani usvaja se alternativni kompromis D sa usmenim amandmanom za protiv provjerit ćemo otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se a sada alternativni kompromis bez usmenog amandmana tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 68 za Tko je za? Nitko nije za. Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Amandman 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 17. Tko je za? Protiv? Oprostite, znam da ste umorni, ali ako podignete jasnije ruke nećemo morati provjeravati. Provjerit ćemo sada e, otvoran glasovanje, amandman 17. Zatvoran glasovanje. Usvaja se sa većinom od jednoga glasa. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Rezultat je isti, odbija se. Amandman 18, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo amandman 18, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa većinom od jednoga glasa. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo amandman 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 72. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 19 tko je za, protiv, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. 19. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Kompromis E. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 80 i 81 tko je za, protiv, su suzdržani, usvaja se. 82 tko je za, protiv, provjerit ćemo amandman 82, otvoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Onda se 22 ne razmatra. 83. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 83. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Isti broj glasova, dakle odbija se amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 87. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 87. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se sa većinom od jednoga glasa. Amandman 88. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. Tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 25 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 26 tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 27 tko je za, protiv. Provjerit ćemo 27, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28 tko je za? Protiv? Oprostite, moramo provjeriti. 28. Zatvaram glasovanje ne izjednačen rezultat, dakle odbija se. Kompromis H, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35, za protiv suzdržani odbija se 36 za protiv suzdržani usvaja se kompromis i za protiv suzdržani usvaja se amandman 39 koji je za protiv provjerit ćemo amandman 39 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se amandman 1 tko je za? Protiv? Provjerit ćemo amandman 1. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 40. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, glasujemo sada o prijedlogu komisije koji je ovako izmijenjen i dopunjen. Poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. 51 glas za, 2 protiv, 3 suzdržana. Čestitam izvjestitelju. We move to Um, uh, Sada prelazimo na mišljenje o programu potpore strukturnim reformama. Jeste li spremni? Da, u redu, 14. amandman. bukrate treba li ti glasački popis, u redu počekat ću. So, amendment 14 in favor. 14. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64. sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv. Vi ste protiv vlastitog usmenog amandmana, Filip? Or no, just check because maybe he was... Check Provjerit ćemo. 44. amandman s usmenim amandmanom. ok vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. Ne, ovo je usmeni amandman. Trebamo li glasati i na na 44. amandmanu da, ali bez usmenog amandmana. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo opet. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. I on se odbija. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se 46 za, protiv, suzdržani, odbija se 47 za, protiv, suzdržani, odbija se 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvi amandman za protiv suzdržani usvaja se, dva za protiv suzdržani usvaja se, tri za protiv suzdržani usvaja se, pet za protiv suzdržani usvaja se, kompromis C za protiv suzdržani usvaja se, kompromis D za protiv suzdržani usvaja se, kompromis E za protiv suzdržani usvaja se, 22. amandman za protiv suzdržani usvaja se, 24 za protiv suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. amandman s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. The vote is closed. Is adopted. Glasanje je završeno. Usvaja se. 34. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40. amandman za protiv suzdržani usvaja se i pomenično glasanje o tekstu u obliku. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. 40 za, 14 protiv, 1 glas suzdržan. I sada prelazimo na nacrt usmenog pitanja. Dakle, ovo je nacrt e, pitanja za usmeni odgovor plus e, zahtjev za rezolucijom o EFRS-u 17. Ne, dakle, prvo moramo skupno glasati o pitanjima. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o nacrtu usmenog pitanja u izmjenom obliku. Tko je za? Usvaja se. Sada prelazimo na se zahtjeva za rezolucijom, to je amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst koji je za, protiv, sudržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, sudržani, odbija se. Sedmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda ne glasamo u izvornom tekstu. Budući smo usvojili amandman. Onda pazimo na osmi amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, stavak 3, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. amandman za, protiv, Mislim da se to usvaja. Vidjet ćemo da u redu 19. amandman otvaram glasanje. Vote is closed. Glasanje je završeno, usvaja se. Dakle, onda 20. amandman za, protiv, provjera 20. amandmana, otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. Usvaja se 28 za, 25 protiv. Zatim deveti stavak sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv. Služeni usvaja se. Ne amandman 21. Ne izvojim tekst. smo na 22. amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Traži se provjera 22. amandmana. Otvaramo glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 23. amandman za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je ista većina. Tako da se usvaja. 24 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 25 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 14. izvorni tekst za. Protiv suzdržani usvaja se, 15 izvorni tekst za, protiv suzdržani usvaja se, 26 za, protiv suzdržani usvaja se, 27 za, protiv suzdržani usvaja se. Izvorni tekst stavak 18 za, protiv suzdržani usvaja se, izvorni tekst stavak 19 za, protiv suzdržani usvaja se, 28. amandman za, protiv suzdržani usvaja se, 29. amandman za, protiv Traži se provjera 29. amandmana. Otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. Izvani tekst 20. stavak. Tko je za? Protiv služeni usvaja se. Glasat ćemo skupno o citatima 1 do 11. Za, protiv služeni usvaja se. Prvi amandman za, protiv služeni usvaja se. Skupno glasanje, citati 13 do 26, za protiv suženi usvaja se. Skupno uvodne izjave ABC, izvorni tekst za protiv suženi usvaja se. Drugi amandman za protiv suženi usvaja se. Uvodna izjava EF za protiv suzdržani usvaja se. Treći amandman za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava H za protiv suzdržani usvaja se. Četvrti amandman za protiv. Provjerit ćemo četvrti amandman, trajem glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. Odbija se. Sada možemo glasati o tekstu u izmjenom obliku, pomeničnom glasanju, trajem glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. 50 za, 3 suzdržana, 1 protiv. Čestitke. Uh, Sada onda možemo uh, prekinuti sjednicu, zato što moramo pričekati na zajedničku sjednicu odbora Ekon i Javko, kako bismo onda održali sljedeće glasanje. Tu se radi, kao što znate, o članku 22. Dakle, 25 minuta uh, pauze. Hvala vam. If AFCO colleagues are... Ne više od toga. Ako kolege AFCO, iz AFCO dođu na vrijeme, onda ćemo odmah eh, glasati točno u 6.30.